žalio kod predsjedništva na na u srijedu ću e, e, zajedno sa predsjednikom vijeću sa predsjednikom vijeća e, raspraviti o tome u toliko o